jednominutne govore. Možemo sada prijeći na brzo predstavljanje izvješća. Dakle, imamo e, homofobiju i diskriminaciju na temelju seksualne orijentacije izvješća gospođe Lunaček e, koja ima riječ. Hvala. Povjereniče, dame i gospodo, nisam očekivala toliko e-mailova u svojem inboxu prošlog tjedna. Bilo ih je više od 40 tisuća u kojima je stajalo odbijanje mojeg izvješća i također mi je izvršen internetski upad na moju web stranicu. Možda je to slučajnost, a možda i nije. Takav otpor prema izvješću koji koje govori o pravu ljudi na ljubav i na život bez straha je nešto što nisam uopće očekivala i zbog toga svoje obrazloženje i predstavljanje ovog izvješća želim započeti obraćajući se onima od vas koji ovdje u vječnici odbacuju ovo izvješće. Zato jer vas želim pitati, biste li htjeli da vaša kći ili sin ili brat ili sestra se moraju bojati da hodaju ruku pod ruku sa svojim voljenima na ulici? Želite li da se boje reći svojim kolegama o uredu u ponedjeljaku jutro s kime su u nedjelju na večer otišli u kino ili želite li možda da se vaši prijatelji boje vam reći da se on, dakle vaš prijatelj zaljubio u muškarca ili da se vaša prijateljica zaljubila u ženu? Pa pretpostavljam da ne i pretpostavljam da biste rekli tim prijateljima zašto mi niste ništa rekli i zašto se bojite. O tome govori ovo izvješće. Ovo izvješće želi osigurati da lezbike i homoseksualci u Europskoj uniji i također transrodne osobe mogu živjeti u Europskoj uniji bez straha i također poštovani i prihvaćeni u svom privatnom i javnom životu kao državljani naše zajedničke Europske unije. Ne radi se o posebnim pravima kako neki tvrde u tim e-mailovima koje sam primijela. Ne, ne radi se o posebnim pravima, ne radi se o privilegijama, ni na koji način. Ovo izvješće ne traži nikakva posebna prava. I htjela bih izazvati bilo koga u ovoj vijećnici da spomene samo jedno pravo koje se navodi u ovom izvješću koje daje privilegiji LGBT osobama. Samo jedno pravo koje drugi diskriminirani narodi Romi ili druge skupine poput osoba sa invaliditetom ne uživaju. Pravo na odlazak u školu bez nasilnika, pravo da ih se ne smatra mentalno oboljelima, pravo da ne dobiju otkaz sa radnog mjesta zbog onoga s kojima dijele život. Poštovani kolege, Europska unija ima strategije za suzbijanje diskriminacije na teret Roma, diskriminacije osoba sa invaliditetom. Ovaj Europski parlament je već deset puta tražio od komisije da podnese e, smjernice protiv diskriminacije Roma i LGBT osoba. Komisija to do sada nije odlučila i zbog toga naš odbor je odlučio to zatražiti jer znamo da je situacija ozbiljna. Agencija za temeljna prava Europske unije je jasno u svom izvješću navela da je e, anketirala 93 tisuće LGBT osoba koje su, od kojih je većina rekla da se boje hodati po ulici i gotovo 50% ih se smatra zlostavljanima ili diskriminiranima i također veliki dio njih je bilo izloženo e, zlostavljanju tijekom prošle godine. To je homofobija i to ne možemo tolerirati u Europskoj uniji. Mnogi od nas e, žive u strahu i to predugo. I u mojem izvješću stoji da tu moramo djelovati. Ne smijemo time htjeti reći zemljama članicama da trebaju nadilaziti svoje nadležnosti. Ne radi se o tome da želimo se upletati u nadležnosti zemalja članica. To jasno kažemo u stavku 5. Dakle, treba poštivati nadležnosti Europske unije, agencija i zemalja članica, ali ipak trebamo djelovati. U ovom izvješću se nalaže komisiji, ovoj komisiji sljedećoj i kaže nam da u ovoj izbornoj kampanji koja se sada provodi da trebamo se boriti protiv straha i trebamo osigurati da oni koji su napadnuti zbog toga što su homoseksualci se e, mogu obratiti policiji i da će tamo naći ljude koji će se odazvati na njihovo traženje, na njihov zahtjev. Također trebamo osigurati da škole budu E, zajednička i da dijele u zemljama članicama jednake prakse i također da objasne svojim polaznicima da takve osobe postoje na ovom kontinentu i da se protiv njih ne smije provoditi diskriminacija. Hvala. Gospođo Lunaček, kao što možete zamisliti, imam dosta osoba koje su se javile za riječ. Daću svima riječ, ali ne primam više nikoga. Pročinjemo sa gospođom Zaborskom správa pani lunacek tak ako to už aj pred chvíľočkou povedala e, nažalost imamo tehničkih problema sa prijevodom Hvala. To je nešto što doista dijeli javno mnjenje u zemljama članicama i sutrašnje glasovanje će pokazati da je također mnjenje podijeljeno i u Europskom parlamentu. Ja, sam glas, ja ću glasovati sutra za amandman 1 koji predstavlja alternativnu rezoluciju. To je ono što moji birači traže. Ja se zalažem za doktrinu temeljnih prava Europske unije i Podržat ću komisiju, parlamenti i zemlje članice kako bi se zaštitila i očuvala temeljna prava svih državljana Europske unije i također ću provesti provođenje temeljnih prava i želim zaštititi ravne ravnopravnost i pristup također drugim temeljnim pravima. Hvala. Gospođa Zavorska, gospodin Cashman. Hvala. Ne radi se o tome da se daje LGBT osobama više prava nego drugima, nego se radi o ravnopravnostima. Možda vam se ti ljudi ne sviđaju, ali to nije bitno. Civilno društvo i civilizirano društvo se sudi prema tome kako mi postupamo prema manjinama, a sada to je nešto što nedostaje u svim zemljama članicama. I protivnici ovog izvješća su pokazali da trebamo se boriti protiv mržnje i diskriminacije. Ovo je netolerancija zastrašujuća u 21. stoljeću. Zašto LGBTI osobe ne smiju imati ista prava? Ne preferencijalna prava, nego ista prava. I dozvolite mi da završim sa sljedećim. Moji birači očekuju da budem načlan i hrabar i da učinim ono što je ispravno i ja ću glasovati za izvješće Lunaček zato jer mi kao društvo moramo biti jednaki i civilizirani ili to nećemo biti Pozivam sve da ne odbacimo ono, ono, za što su se borele generacije i za što se i dalje bore. Hvala vam. Hvala. Gospođa Bilbao. Gracias, presidenta. Hvala lijepa. Ja ću podržati ovaj plan za zaštitu temeljnih prava ove osjetljive skupine u Europskoj uniji. Gotovo 50% lgbt osoba prošle godine je bilo žrtvom napada, od čega velika većina nasilnih i samo jedna od deset osoba se obratila policiji njihova temeljna prava su nešto što se mora zaštititi. Oni trebaju se moći izraziti i europske institucije trebaju biti na prvoj crti bojišnice u zaštiti tih prava, naročito u trenutku kada konzervatorske snage osjećaju nostalgiju za vremenom kada te osobe nisu postojale ili se stalno kažnjavalo marginacijom. Dakle, moramo se boriti stalno protiv korupcije, krize i siromaštva, ali svi smo ugroženi time. Ne bismo htjeli da se na taj način ide na štetu ravnopravnosti sviju. Hvala. Signora Presidente. Kolega Gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče, doista mi je drago što je ovo izvješće došlo do rasprave na plenarnoj sjednici i to je vrlo pozitivno izvješće koje se nadam da će ojačati borbu za ravnopravnost LGBT i osoba. Nadam se da će ovo izvješće natjerati na zemlje članice na razmišljanje i na uvođenje pozitivne politike za borbu protiv diskriminacije na račun tih osoba i također nadam se da će Hrvatska i Portugal bolje razmisliti jer su porekle e, prava osobama na seksualnu orijentaciju na referendumu. Ta prava nisu podložna glasanju i želim iskoristiti priliku da zahvalim kolegici Lunaček što nam je skrenula pozornost na ovu važnu temu. Hvala. Imamo napomenu na račun poslovnika. Ima... Je li to ispravno? Gospođo Morvaj? Can you Možete li objasniti? Naravno da mogu. Da, to upravo i činim plava kartica. Koja je vaša politika u vezi sa plavim karticama i što se navodi u, pla, u poslovniku u vezi sa time? Ja sam podignula plavu karticu prije nekog vremena, e, vi ste me vidjeli vaši asistenti su me vidjeli, ali potpuno su me zanemarili. E, objasnit ću, evo, upravo sam objasnila prije da ću prihvatiti sve zahtjeve za riječ u postupku spontanog javljanja za riječ, ali odlučila sam da neću uzimati obzir plave, e, plave kartice kako bismo imali pravu raspravu. Možete se javiti u postupak javljanja za riječ, ali neću prihvaćati plave kartice u ovoj raspravi. E, sada, gospodin Kelly, imate riječ. Hvala. Ovo nije prvi put da razgovara o ovoj temi u parlamentu i vjerojatno neće biti niti zadnji. Vrlo često četvrtkom popodne mi raspravljamo o onome što se događa u drugim zemljama, naročito o stavovima prema toj temi u Africi i u Rusiji i to s pravom. Moramo biti oprezni i dati mogućnost svima da budu ravnopravni u Europskom parlamentu i u zemljama članicama, kao što je rekao kolega Kašmin. Moramo poštivati te ljude. Ja volim sport i doista mi je drago da, dosta, da se dosta nogometaša izrazilo po toj temi. Hurlers. Tako da polako ipak počinjemo pružati ravnopravno svima. Hvala vam lijepa. Hvala. Hvala Prvo Ulrike da kažem hvala ti puno na tom hrabrom izvješću. Došao je u pravi trenutak i dokazao da ljudska prava nisu posebna prava. Ljudska prava reguliraju, uređuju naš život na osnovi toga da su svi ljudi isti. I mislim da ako je ovaj parlament ikada pripremio i htio dati važan doprinos civilizacijskom napretku Europe, onda mislim da je upravo na ovom području se to događa. Podupirem to izvješće jer smo apsolutno protiv diskriminacije ljudi koji žive drugčije. Bez obzira bila to dva muškarca, dvije žene i bilo šta drugo. svaka diskriminacija prema tome treba prestati. Također podupirem izvješće jer osuđuje svaki govor mržnje i osuđujem ga za, i, i zato što traži i ravnopravnost u svakodnevnom životu. Stoga ga podupirem apsolutno i pozdravljam. To izvješće traži da svako može voliti kog hoće, živjeti s kim hoće i kako želi. To izvješće govori da mi moramo na prvom mjestu i u središtu svega gledati dostojanstvo svakog čovjeka i njegova neotuđiva prava. Zato ga podupiremo. Hvala lijepo. Hvala kolega Morganti. Hvala. Mislim da u ovoj vječnici se nitko ne zalaže za bilo kakav oblik diskriminacije i smatram da bi to trebalo vrijediti i za takozvanu pozitivnu diskriminaciju koja jest i ostaje diskriminacija, dakle neprihvatljiva. Iskreno rečeno ne vidim zašto bi se homoseksualcima ili transrodnim osobama trebalo podijeliti doista specifična prava, odnosno pravo na jednako postupanje treba vrijediti za sve bez ikakve diskriminacije u jednom ili u drugom pravcu. Osim toga, ovo izvješće iskrivljava nacionalne nadležnosti zato jer kaže da bi komisija trebala prioritetno donijeti prijedloge koji se odnose na uzajemno priznavanje homoseksualnih brakova. Kao što sam već više puta naglasio, brak je samo um, zajednica osoba dva, dva različita spola, kao što i sam kaže, um, kao što i samo etimološko porijeklo riječi kaže. Dakle, pozivam sve kolege koji su protiv diskriminacije da glasuju sutra za alternativni prijedlog koji sam ja podnesao i koji osigurava prava sviju, ne samo moćnog homoseksualnog lobija koji je vrlo aktivan i prisutan ovdje u parlamentu. Hvala. Hvala. Ovo izvješće šalje važnu poruku našim društvima, odnosno da diskriminacija na teret LGBTI osoba nije prihvatljiva. U proteklih nekoliko mjeseci javljala sam se za riječ e, po ovoj temi zajedno sa kolegicom Lunaček i doista smo korisno raspravljale i izašla ravnotežu u ovom izvješću koje nas sve čine ponosnima. Izvješće je u skladu također sa načelom subsidijarnosti i ne osporava pravo zemalja članica da donese zakone o područjima koja su u nadležnosti zemalja članica. No, da pogledamo što ovo izvješće ne čini. Ono ne uvodi nove propise, nove odredbe. Niti jedna zemlja neće biti obvezna donijeti zakon o obitelji tu nema diskriminacije e, na teret nikoga i to neće promijeniti naš način života niti naše postupanje, ali će otvoriti vrata ravnopravnosti za sve. Imali smo niz izvješća o kojima se navodilo da postoji diskriminacija na teret LGBTI osoba, dakle pozivamo komisiju da donese plan, eh, akcijski plan eh, za eh, borbu protiv diskriminacije na teret takvih osoba. Dakle, želim zaključiti pozivom svima da glasuju za ovo izvješće. Kolega Borsellino. Kolega Borsellino. Kolegica? Nije. Nema ovdje. Onda kolegica Thompson. Hvala. Želim čestitati izvjestiteljici. Naša europska suradnja se temelji na poštivanju demokracije i ljudskih prava. Nedavna studija na europskoj razini je pokazala da su LGBT osobe izložene diskriminaciji na radnom mjestu ili ako žele iznajmiti stan i vrlo često su izložene također i fizičkom nasilju u javnosti. Trenutak je sada da se i komisija i vijeće založe za e, obustavljanje takve diskriminacije. Ovdje u Europskom parlamentu smo više navrata pozivali na donošenje globalne politike za suzbijanje diskriminacije i homofobije u Europskoj uniji. Zbog toga pozivam zemlje članice da surađuju na izradi akcijskog plana koji će omogućiti provođenje novih inicijativa i također se nadam da će komisija paziti kako bi se države pridržavale važećih zakona u Europi Europi na ovom području i doista se nadam da će sutra parlament glasovati prema temeljnim vrijednostima na kojima se zasniva, dakle na suradnji, na nediskriminaciji, a ne na temelju srednjevjekovnih vrijednosti. Hvala lijepa. Gospođo predsjednice. Pa u ovoj raspravi imali smo mnogo javljanja za riječ i svi su govorili o Europskoj uniji kao o prostoru slobode i jednakosti. Kao i o prostoru u kojem se svi zajednički borimo protiv diskriminacije. To su naše vrijednosti, naše ideje. Međutim, ako sagledamo praksu, vidimo da se događa upravo suprotno. To naročito vrijedi za pojedine državljane u nekim zemljama članicama. Dakle, nije istina da u Europskoj uniji ne postoji diskriminacija i nije istina da Europska unija ukazuje na put kojim treba krenuti kako bi se borili protiv diskriminacije. Dovoljno je baciti pogled na žene koje rade u multinacionalnim kompanijama. Evo pogledajmo e, žene koje rade ili osobe koje rade u zemlji izvjestiteljice Lunaček ili E, osobe koje je obavljaju iste poslove u Njemačkoj. Kod nas ti ljudi zarađuju 250 eura, a u Austriji i Njemačkoj e, za iste poslove ljudi zarađuju 5 do 10 puta više, a vjerojatno su i bolje zaštićeni na radnom mjestu. Tako se treba boriti protiv diskriminacije. Hvala, kolega Murphy. Hvala. Kao i ostali zastupnici, ja sam bio preplavljen eh, mailovima o kojima je stajalo da je ovo izvješće napad na slobodu govora, zato jer osuđuje homofobiju. To je doista iranočno, zato jer u Irskoj ovom trenutku proživljavamo doista pravi napad na slobodu govora. Nacionalna medijska kuća je eh, prozvala homofobe i zapravo je isplatila navodno 5000 eura kao odštetu onima koji su optuženi za homofobiju. To je napad desničarskih snaga u Irskoj i kojemu je namjera da se promakne eventualni referendum na, o jednakosti braka. Kada John Waters rekao da je homoseksualni brak neka vrsta satire, to je homofobija. Kada Brida O'Brien kaže da e, ravnopravnost e, mora e, pa se u drugi plan u odnosu na opće dobro, to je homofobija. Ili kada se pokreću kampanje protiv homoseksualnih brakova, zato jer su to homoseksualni brakovi, to je homofobija. Da se izrazim riječima Rorija O'Nila, oni, takvi ljudi trebaju nestati iz naših života. Hvala. Hvala. Sada kolega Paška. úcty a ľudskej dôstojnosti slobode demokraciji rovnosti a rešpektovanja základných eh, izvješće govore o ljudskoj slobodi i ljudskom dostojanstvu građani moje zemlje dijele te vrijednosti i u miru razvijaju zajednicu koja se čiji je temelj priroda i obitelj, oni rade, žive, poštuju jedni druge, ali isto tako poštuju slobodu i demokraciju, oni su slobodni

Hvala gospođo Borzan i hvala svima na vašim intervencijama. A sada bih e, zamolila povjerenik Andora da uzme riječ. E, ja bih se prvo htio zahvaliti našoj izvestiteljici, gospođi Lunaček na nam vrlo opširnom i opsežnom i sveobuhvatnom izvješću. Doista, homofobija je uvreda ljudskog dostojanstva i ni u kom slučaju nije kompatibilna sa načelima na kojima je zasnovana i izgrađena Evropska unija. Europska komisija je potpuno svjesna problema kojima je izložena LGBT zajednica u Europi i na svijetu koje uključuju zlostavljanje, progon, diskriminaciju i razne druge oblike e, prijetnji i nasilja. I mi osuđujemo sve, svo to nasilje protiv te zajednice. Što se tiče najučinkovitije mogućnosti akcije koja se tu može poduzeti, komisija se zauzima za jedan ciljeni pristup koji će pružiti legalnu zaštitu, posebno zaštitama svih, e, zaštiti svim žrtvama zločina počinjenih iz mržnje prema LGBT zajednice ili zbog homofobije. Kao i razvoj jednog puta plana rada kako osvijestiti zajednicu na probleme te zajednice. Također želimo implementirati naše postojeće direktive u kojima smo mi već predvidjeli obeštećenja svih žrtava nasilja, ali sankcioniranje posebno onih koji su to nasilje proveli. To je onaj način na koji možemo postići i pročiniti razliku. Također, komisija osim te direktive insistira da se proširi područje primjene zaštite od diskriminacije na sve koji su koji se nalaze, koji su mišljeni člankom 16. Dakle, to se odnosi članak 19 ugovora o funkcioniranju Europske unije. Tu predviđa sve ostale oblike diskriminacije, recimo ljudi koji su izloženi radnom mjestu različitom seksualnom zlostavljanju i sl. Komisija također vrlo blisko surađuje u svemu tome sa zemljama članicama, posebno zadnjih godina, kako bi se zajednički borili protiv diskriminacije LGBT zajednica. Komisija daje financijsku pomoć, daje e, informacije, edukaciju i organizacijski. Također komisija podupira NGO-ove, nevladine organizacije koje rade na zaštiti LGBT zajednice i razbijanju diskriminacije prema toj zajednici u Europi. Također e, vrlo je bitna i zdravstvena zaštita jer vrlo često su ti ljudi, pripadnici te zajednice, ne samo diskriminirani nego i stigmatizirani pa prema tome imaju problema i kod pristupa zaštitne zajednice zaštiti i medicinskim uslugama komisija želi to spriječiti i zauzima se za dobru praksu radi sa zemljama članicama i na, kao i na globalnoj razini upravo da bi se zaštitilo zdravlje pripadnika LGBT zajednice, a tu surađujemo i sa svjetskom zdravstvenom organizacijom vrlo intenzivno. Također podupiremo jedan, podupiremo jedan dijalog sa svjetskom zdravstvenom organizacijom kako bi pomaknuli kompletno u cijelom svijetu u međunarodne klasifikacije mentalnih bolesti kako bi izbacili sve oblike um, dakle svo pripadanje LGBT zajednici na bilo koji način da se makne iz popisa mentalnih klasifikacija mentalnih bolesti. Na taj način se nadamo da ćemo poboljšati kvalitetu života pripadnika LGBT zajednice u skladu s našim nadležnostima i kompetencijama. Hvala vam više jedan puta izvjestiteljici na ovom izvješću i hvala parlamentu koji kontinuirano radi na promoviranju ove problematike. Hvala lijepo gospodine povjereniče. Mm, mislim da sada je gotova rasprava o izvješću Lunaček. Sutra u 11.30 će se glasati o tom izvješću. A sada nastavljamo sa sljedećim sljedećom točkom dnevnog reda, to je izvješće Roberta Rošfora. Riječ je o direktivi o nepoštenoj poslovnoj praksi i naš izvješće